potvrđenim. Dolazimo sad do plana rada e, konferencije predsjednika. Poslovnik je podijeljen sukladno poslovniku i danas nemam nikakve izmjene vezano uz plan rada. E, klub ENF je za sutra zatražio izvanrednu raspravu na temu e, širenja virusa Zika kao prvu točku plana rada za sutra. Zastupnik Joel Mile je zatražio riječ vezano uz to pitanje. E, hvala lijepa e, što ste se pozvali na ovaj stavak poslovnika. Naš klub zastupnika bi želio deklaraciju komisije i vijeća u vezi s ovom epidemijom koja je pogodila svijet. E, trebamo imati ovdje raspravu. Mi još ne znamo zapravo da li je to virusna e, e, vrućica ili što je to i mi ne znamo kako se ona liječi, to je slično ebili E, svjetska zdravstvena organizacija e, je već e, dala o tome neke obavijesti, ali situacija nije jasna. Važno je da o tome raspravljamo ovdje u vijećnici. Hvala lijepa predsjedniče. Hvala. Želi se netko izjasniti u korist ovog zahtjeva? Izvolite. Zastupnik Lavija, vi se želite izjasniti u korist ovog zahtjeva? Ja sam protiv ovog zahtjeva, predsjedniče. Dakle, imamo javljanje za riječ protiv zahtjeva. Gospodin Verero se javio prije vas. Nemojte se ljutiti. Pretpostavljam da je on rekao upravo ono što je i gospodin Lavija želio reći. Zapravo, ja ću iznijeti alternativni prijedlog. Uvaženi zastupnik je upravo naznačio. Vrlo malo znamo o tom virusu koji se, kojeg prenose komarci i sutra Svjetska zdravstvena organizacija e, će nam pružiti dodatne informacije. Stoga mislim da bi bilo razborito voditi detaljniju raspravu u predmetnom odboru na temelju informacija koje Europska komisija može iznijeti jer oni su bili u kontaktu sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom. Još jednom želim insistirati da se radi o vrlo važnoj temi koja e, se tiče nekoliko latinskoameričkih država i tiče se zdravlja velikog broja ljudi, posebice trudnica i već su neki slučajevi detektirani i otkriveni u Europi. Mislim da bi relevantni odbor trebao se pozabaviti tom temom u nazočnosti Europske komisije. U svakom slučaju vi niste za uvrštenje te teme u e, plan rada ove e, sjednice. Tko je za zahtjev prijedlog. Tko je protiv? Tko je suzdržan? Većina je protiv, pa pretpostavljam da nakon što zaprimimo izvješće zatražimo mišljenje predmetnog odbora. Gospođo Reding, izvolite. Imam pitanje vezano uz poslovnik. Bila sam informirana da razmišljate o aktiviranju e, pravila 175 vezano uz odgodu glasovanja o TISI i ja bih vas zamolila da razmotrite činjenicu da predsjednik odbora INTE, izvjestitelj, izvjestitelj u sjeni i eh, predsjednici svih klubova zastupnika žele, žele glasovati o toj rezoluciji, pa vas ja molim da stavimo tu rezoluciju na glasovanje i ne učinimo ništa drugo. Gospođo Reding, vraćam se na vaš prigovor. Moram najprije uputiti zahtjev predmetnom odboru koji se treba očitovati o virusu Zika. Stoga ću reći još jednom. Većina doma je za zahtjev gospodina Ferrero. Vidim da se nitko tome ne protivi. I dakle, to, to ćemo onda tako učiniti. Gospođo Reding, vi ste se sada referirali na jednu točku plana rada e, koja, o kojoj bismo trebali glasovati danas. Moram vam reći da za sada nemam namjeru vraćati tu točku odboru. Meni je bilo signalizirano da, im, da imamo oko 70, 70 amandmana, no može se dogoditi da uz rok koji istječe danas u 21 sat da imamo toliko mnogo amandmana da ćemo morati e, glasovati po dijelovima i službe su mi već signalizirale da u tom slučaju će, će se morati odlučivati o tom pitanju. Drugim riječima, sada smo još uvijek na razini teorije pa se ne mogu pozabaviti vašim zahtjevom nije još donesena nikakva konačna odluka i vaša izjava da se radi o namjeri ne stoji. Ja sam danas popodne tek saznao za tu mogućnost da se ne glasuje danas o Tisi i saznao sam da postoji e, mogućnost da bismo mogli zaprimiti još više amandmana no primam na znanje vašu uputu koja je bila sadržana u vašem zahtjevu. Gospodin Eder, želio bih e, podržati ovo što rekla gospođa Reding i želio bih ukazati na to da je ovaj zahtjev o kojem smo trebali glasovati bio većinom usvojen na odboru. Ovi amandmani dolaze iz dva kluba zastupnika i tim amandmanima se zapravo neće stvar poboljšati, već će se e, već se želi uništiti prijedlog. Stoga pozivam sve da se ne zlorabi poslovnik u e, interne političke interese pojedinih klubova zastupnika. To, ova tema to ne zaslužuje. Gospodine Weber, primam na znanje vašu uputu i rekao sam već da upravo iz tog razloga mi je rečeno da možemo računati s tim da ćemo zaprimiti mnogo amandmana. Vi znate da ću ja to pomno preispitati, prvenstveno sadržajno i nakon toga i u formalnom smislu, u smislu formalnih, u smislu formalnih kriterija. Ako se ne radi o sadržajnim izmjenama, onda neću vratiti e, taj e, dosje odboru. Redovno e, predsjednici i potpredsjednici ne vraćaju teme odborima, čak kada imamo po 200-300 amandmana. E, radi se o glasovanjima koja mogu trajati po dva i pol sata, sat i pol. E, zatrpava nas se velikim brojem mailova i prosvjeduje se zato što mi te teme ne vraćamo odborima. E, stoga mislim da se sad moramo ozbiljno pozabaviti e, tim pitanjem jer je to pitanje poslovnika. Gospodin Kovert, da u pravu ste, ali ovo pravilo 175 nije zapravo pitanje vraćanja predmeta parlamentarnom odboru, već se samo traži od odbora da djeluje kao filter kada se radi o velikom broju amandmana, posebice amandmana za koje postoji mala vjerojatnost da će biti usvojeni na plenarnoj sjednici. Odbor ih razmatra i ispostavlja se da samo manje od jedne desetine tih amandmana e, nema šansu da budu usvojeni. I to se odlučuje na razini odbora i time se skraćuje vrijeme glasovanja na plenarnoj sjednici. Ako odbor može djelovati pravodobno tijekom tjedna, na taj način bi se stvari mogle olakšati, ubrzati. Ako na ispravan način iskoristimo to pravilo, bio bih uistinu sretan kada bi to bila naša nit vodilja, no moje iskustvo je kada se predmet vraća odborima, stvari se ne pročišćavaju, već 10% članova odbora najčešće cijeli paket vraća u neizmijenjenom obliku plenarnoj sjednici. To je moje iskustvo stečeno tijekom proteklih godina, stoga E, tražim vas i, e, od, članove vašeg odbora u Inti da se pozabavite i vi ti, tom problematikom. Imamo li još pitanja vezano uz poslovnik? Gospodin Feron, izvolite. Hvala predsjedniče. To je vrlo važna rasprava, rasprava o TISI kao i o Titipu. E, ne možete nam ograničiti broj amandmana. To ugrožava demokraciju u parlamentu. Imamo e, legislativnu slobodu. Morate poštivati i tekst i zastupnike. Hvala. Hvala lijepa. Sada dolazimo do sljedeće točke vezano uz utorak. Klub zastupnika e, Ujedinjene ljevice e, je podnijela prijedlog vezano uz e, povećane rasističke mržnje protiv e, imigranata u Europi. Traže da se e, stavi ta tema pod broj četiri unutar teme izbjegličke krize i uvođenja mehanizma potpore za pomoć izbjeglicama u Turskoj. Gospodine Cimarima, gospođa Cimarima riječ. Hvala gospodine predsjedniče. Vezano uz naziv našeg zahtjeva, već ste zapravo objasnili sve o čemu se radi. Radi se tome da nakon što ovaj vikend u mnogim europskim zemljama, posebice u Štokholmu, je došlo do e, napada na izbjeglice, između ostalog i napadnuta su bila i djeca. Moramo se tom temom pozabaviti. U Švedskoj se e, prošle godine dogodilo više od 50 napada na e, azilne domove, u Njemačkoj više od 500 napada. Znamo da ovog tjedna u Ateni i u drugim gradovima e, desni ekstremisti e, zahtijevaju E, smanjenje zaštite izbjeglica. Možda došlo pravi trenutak da mi o tome raspravljamo. Mi smatramo da u utorak popodne bi bilo najprimjerenije da se pozabavimo tom temom uz nazočnost e, vijeća i komisije. Moj klub zastupnika je već priopćio da mi zahtijevamo glasovanje, e, poimenično glasovanje. Gospođo Cimerman, hvala vam. Tko je za ovaj prijedlog? Gospodin Ferrero. Ovaj prijedlog gospođe Cimer e, je nešto što ja podupirem jer dijelim njenu zabrinutost i rekao bih da je ta rasprava opravdana. Ipak se pitam možemo li se pozabaviti pitanjem tisuće djece koja su ušla u Europsku uniju maloljetnici bez pratnje, bez pratnje, a nitko ne zna što se s njima dogodilo. To je nešto što nas sve zabrinjava i možda bismo se mogli pozabaviti tom temom u okviru sutrašnje rasprave o izbjeglicama sutra popodne. Hvala. Da li je netko protiv ovog prijedloga? Izvolite. Hvala lijepa. Već mnogo godina smo zahtijevali raspravu o nasilju nasilje protiv izbjeglica. Postoje tisuće žrtava. E, na primjer sve žene u Kelnu. Stoga smo mi protiv tog zahtjeva jer smo prešutno prešli protiv sličnih e, događaja. Hvala, time dolazimo do zahtjeva za poimenično glasovanje. Taj zahtjev je pravodobno podnesen. Stoga sada e, otvara glasovanje o poimeničnom glasovanju. Glasovanje je otvoreno. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je time završeno. 352 glasa, 183 plus, 142 protiv, dakle zahtjev je usvojen. Hvala lijepa predsjedniče. Znam da to ne mijenja rezultat. Ja sam željela glasati za. E, to ćemo zapisati u zapisnik. Hvala lijepa. Time je plan rada za ovaj tjedan utvrđen. I sada dolazimo do prve točke dnevnog reda danas. To je godišnje izvješće Europske središnje banke. Gospodin Marijas je zadužen za ovo izvješće. Pozdravljam predsjednika Europske središnje banke, gospodina Marija Dragija. Dobrodošli.